One minute. Otwieram nasze wyjątkowe posiedzenie komisji. Ovime otvaram zasjedanje našega odbora. Zasjedanje koje se događa samo jednom svakih pet godina. Svima vam izražavam dobrodošlicu, a posebno toplo pozdravljam gospodina Hogana, Dobrodošli u ime svih članova odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, u ime svih koji su ovdje nazočni. Vaš dolazak sasvim sigurno je važan trenutak za naš odbor i nadam se da će ovo biti početak plodonosne suradnje koja će doprinijeti razvoju i obrani snažnog i održivog e, sektora poljoprivrede u Europi. Dobrodošli još jednom, pozdravljam i naše goste, predstavnike Europske komisije, uključujući gospodina Plevu iz Glavne uprave za poljoprivredu. Također pozdravljam i članove našeg parlamentarnog odbora. Nekoliko riječi o našem kandidatu. Nakon što je diplomirao na sveučilištu u Korku, on je upravljao obiteljskim gospodarstvom, a nakon toga osnovao je vlastitu tvrtku koja se bavila osiguranjima i e, trgovanjem nekretninama, to je bilo 83. godine. Iste te godine prvi puta je odabran u gradsko vijeće u Kilkeniju i od tada je stekao znatno političko iskustvo, najprije radivši na lokalnoj razini, a kasnije bio senator i zastupnik u parlamentu još od 1987. godine. U posljednje vrijeme bio je ministar e, okoliša i lokalne uprave u razdoblju od 2011. do 2014. godine. Podsjećam vas da prema našim pravilima za odobravanje novih povjerenika, kako to stoji u prilogu 16 poslovnika Europskog parlamenta, parlament procjenjuje opće e, kompetencije, dakle opće sposobnosti kandidata za povjerenike, njihovu predanost europskoj ideji i njihovu osobnu nezavisnost. Također E, procjenjujemo i njihovo znanje u dodijeljenom portfelju kao i komunikacijske vještine. Podsjećam vas također da je gospodin Hogan prije ovog saslušanja u pisanom obliku odgovorio na pitanja koja smo mu dostavili u obliku E, u obliku upitnika odgovore ste dobili na svim službenim jezicima Europske unije. Što se tiče današnje rasprave, nekoliko riječi. Prije svega će kandidat za povjerenika govoriti e, ne duže od 15 minuta, a na kraju sastanka kandidat će imati još 5 minuta za svoje završne napomene. Nakon njegovoga uvoda imat ćemo vremena za 45 pitanja zastupnika u parlamentu, dakle e, u formatu pitanje-odgovor, pitanje-odgovor, imat ćemo na raspolaganju 3 minute, e, jednu minutu za pitanje i dvije minute za odgovor gospodina Hogana. Naglašavam da je iznimno važno da poštujete dodijeljeno vrijeme, kako bismo mogli raditi učinkovito. Stoga vas pozivam, a pozivam i kandidata za povjerenika da poštujete dodijeljeno vrijeme. Za zastupnike imat ćemo 5 sekundi tolerancije, a za kandidata za povjerenika 10 sekundi. Nakon tih 5 ili 10 sekundi mikrofon će se isključiti. Vidjet ćete vrijeme na ekranu i tu će se pojaviti jedna zvijezdica neposredno prije nego što istekne vaše vrijeme. Ovako stroga pravila nužna su kako bismo omogućili svima da postave željena pitanja prije kraja našeg zasjedanja. Posjećam vas također da e, se ovaj sastanak prevodi na 24 jezika uključujući i irski, Drugim riječima, svi možete govoriti svojim materinjim jezikom, no molim vas vodite računa o tome da se vaša izlaganja prevode simultano, stoga ne biste smjeli govoriti prebrzo. Također, ovo se zasjedanje prenosi u živo na mrežnoj stranici Europskog parlamenta, a također snimka ovog zasjedanja biti će naknadno dostupna na istoj mrežnoj stranici. Možete nas također pratiti i putem Twittera. Prijeđimo sada na e, naš današnji rad. Stoga, kao što sam to već rekao, Sada predajem riječ kandidatu za povjerenika, gospodinu Hoganu. Kao što sam rekao, imate na raspolaganju 15 minuta za uvodno izlaganje. Izvolite.